zastupnik e, i dobro poznat svima e, vama. E, smo dobili informaciju o tome da će se on pridružiti parlamentu i doći na mjesto Roberta Galtelija koji je izabran u talijansku vladu dugogodišnjem kolegi i dobrom prijatelju želim dobrodošlicu u Europskom parlamentu. U skladu s poslovnikom on ima sva prava i može sudjelovati u zasjedanju Europskog parlamenta i u njegovim tijelima. E, gospodine Danti, e, dobrodošli i želim vam puno uspjeha u radu u Europskom parlamentu. E, zastupnik Danti je ovdje. E, dobrodošli. Evo, sada prelazimo na e, glasovanje koje će danas trajati vrlo kratko, ali to ne znači da je nevažno. E, prvo pitanje o kojem glasujemo je imenovanje predsjednice Europske središnje banke, gospođe Christine Lagarde. Glasovanje će biti tajno. Ovime otvaram glasovanje.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 Rezultat je 394 glasa za, 206 glasova protiv, 49 suzdržanih glasova. Herzliche gratulacije. Čestitke gospođi Lagar. Drugo pitanje o kojem glasujemo je imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke. Riječ je o e, glasovanju o imenovanju i marš. Ovo glasovanje također je tajno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Za 379 glasova, 230 protiv, 69 suzdržani. E, što znači da postoji većina i da je odobreno imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke. E, prelazimo na treće pitanje o kojem se danas glasuje, pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj. E, riječ je o izvješću Lopez Aguilar. Glasovanje nije tajno, nego je poimenično i ovime otvaram glasovanje.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 E, sada bi na redu bila obrazloženja glasovanja, međutim nitko se nije javio za riječ, tako da sada ovime prekidam sjednicu i želim vam dobar tek.